Okay. Okay. Um, Otvaram sastanak odbora. Imamo gotovo većinu za predviđene teme. Kao prvo imamo nacrt dnevnog reda. Kolegica Esaja je tražila da zamijenimo glasovanje o prve dvije teme, ali to ću najaviti kada dođemo do glasovanja. A, dakle, naravno to sve ima veze sa letovima. Ja ću izniti priopćenja predsjednice prije glasovanja, tako da se ne obraćam praznoj dvorani. I možemo prijeći odmah na treću točku dnevnog reda, to je Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika. Filip Dibaker je izvjestitelj i sada smo u fazi razmatranja amandmana. Izvoli Filip. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem također i kolegama na dobroj suradnji. Svi znamo da je ovo tema koja ima određena proturječja. Mi smo razmotrili amandmane, imali smo raspravu i došli smo do kompromisnih rješenja. Ovo izvješće sada uistinu odražava činjenicu da države članice u okviru godišnjeg pregleda rasta i dalje moraju zadovoljiti novi okvir o ekonomskom upravljanju ovog parlamenta i ostalih institucija. Stavljen je snažan naglasak na nastavak strukturnih reformi. Isto tako su se vodile rasprave o tome na koji način možemo potaknuti okruženje koje pogoduje rastu, posebno za malo i srednje poduzetništvo. Spomenuli smo i bankovnu uniju i dovršavanje ekonomske i monetarne unije. To je nešto što mora biti prioritetno pitanje za sve nas. Imamo još jedno poglavlje koje se odnosi na demokratsku odgovornost u okviru europskog semestra i tu nam je još preostalo dosta posla. Međutim i ovdje smo e, uspjeli doći do zajedničkih paragrafa. E, sve u svemu izvješće je odmjereno, zadovoljan sam to sa dobrom suradnjom koju smo imali sa izvjestiteljima u sjeni i nadam se da ćemo uspjeti dobiti većinsku potporu za ovo izvješće. Hvala. Pablo u ime izvjestitelja u sjeni. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prije svega želim čestitati kolegi na dobro obavljenom poslu. U početku se to činilo zahtjevnim, međutim izvjestitelj je uspio dobro odraditi taj posao. Imamo sada jedno izbalansirano izvješće koje je sukladno početnim zahtjevima klubova zastupnika. Htio bih istaknuti neke dobre aspekte izvješća. E, dobro se sažimaju do sada ostvarena postignuća na razini država članica, e, svi napori koji koje su države poduzele u smjeru fiskalne konsolidacije kao i napredak na razini Europske unije vezano uz bankovnu uniju te ulogu Europske središnje banke. Moj, ja moram priznati da nisam dao ne znam kako velik doprinos ovom tekstu, budući da je inicijalni tekst izvjestitelja sadržavao većinu činjenica koje sam smatrao da trebaju biti u izvješću. Ja sam tražio da se dodatno naglasi ključna uloga malog i srednjeg poduzetništva u gospodarskom oporavku te da se naglase poteškoće s kojima se suočavaju ta poduzeća u eurozoni, naravno kada je riječ o dostupnosti kredita. Isto tako sam e, htio da se naglasi uloga Europske investicijske banke i Europske središnje banke u smislu da se osigura kreditiranje svim malim i srednjim poduzećima. E, bez obzira, bez obzira na to u kojoj zemlji posluju dotična poduzeća. Dakle, kreditiranje mora ovisiti o financijskoj situaciji, a ne o sjedištu poduzeća. Zahvaljujem izvjestitelju kao i ostalim izvjestiteljima u Sjeni. Moram reći da smo postigli dobre rezultate. To je moja ocjena. Hvala. Nemamo nikoga iz kluba zastupnika socijalista i demokrata. Dirk Epping ima riječ. Ja ću govoriti u ime ECR-a. Nema nikoga iz liberala, osim vas. E, da, izvjestitelje iz liberala. Onda dobro. Da, tako daleko od vas. Mislim da ću morati početi nositi naočale. Gospođo predsjedavajuća, želim zahvaliti izvjestitelju, kolegi Debakeru na konstruktivnom radu na ovom izvješću. Gospodin Debaker je pokazao da je dobar izvjestitelj, pokušao je doći do kompromisa sa svim klubovima zastupnika. Istovremeno je zadržao integritet teksta i izvješća, premda je našem klubu teško dati potporu europskom semestru, i izvješćima koje se odnose na tu temu, htio bih iskazati zadovoljstvo vezano uz neke rečenice koje su ugrađene u izvješće za ovu godinu. Drago mi je da izvjestitelj prepoznaje važnost nastavka fiskalne konsolidacije i odlučnih strukturnih reformi. Slažem se sa izvjestiteljem da je potrebno osnažiti konkurentnost i ne samo kroz troškove, iako troškovi moraju biti usklađeni sa produktivnošću. Drago mi je da smo došli do kompromisa kojim se poziva pojednostavljivanje sustava poreza, smanjivanje poreza i socijalnih doprinosa, kao i da e, se poziva na modernizaciju socijalnog e, sustava. No neću previše hvaliti izvjestitelja, iz naše perspektive u ECR još uvijek e, ima prostora za poboljšanje, kao što sam naveo u amandmanima. Ne mislim da ove izvješće kao sastavni dio sustava ekonomskog nadzora e, može biti e, odgovarajuće mjesto za izražavanje političkih želja. E, pozivi za dovršavanje ekonomske i monetarne unije nije sastavni dio ekonomskog, europskog semestra za koordinaciju ekonomskih politika, niti će pomoći jačanju konkurentnosti u Europskoj uniji. Htio bih iskazati neslaganje sa instrumentom konvergencije i konkurentnosti. To je pokušaj da se uspostavi dodatna, dodatni proračunski kapacitet u Europskoj uniji što što bi dovelo do toga da eurozona postane gospodarstvo koje se temelji na transferima. Htio bih da se iskoristi potencijal za poboljšanje u budućim izvješćima. Hvala. Imamo do, 90, do 9.40, e, tako da tko god želi uzeti riječ e, može to učiniti. Kolega Lamberts, nema ga. Sven, hoćeš li ti preuzeti? Da, ja bih htio reći da, naime, htio bih prije svega reći da se Filip ispričava budući da je u Ateni sa grupom koja radi na istrazi rada trojke i moram u njegovo ime iznijeti jedan zahtjev vezano uz EL-28. Riječ je o planu za bombardiranje Njemačke za vrijeme hladnog rata. Dakle, objasnit ću vam on kad se vrati. Osim toga, on je vrlo zadovoljan dobrim odnosom i metodologijom rada te suradnjom sa ozvjestiteljima u sjeni. Kompromis je za nas prihvatljiv, pozdravljamo ga i smatramo da je to pozitivan doprinos europskom semestru za 2014. godinu. Posebno pozdravljamo naglasak na ciljeve i strategije Europa 2020. kao i potrebu za e, korigiranjem prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, ključujući prekomjerni javni dug, te potrebu za e, rješavanje pitanja suficita na tekućem računu. Isto tako smatramo da su u ovim kompromisnim amandmanima neke važne poruke kao što je snažan e, naglasak koji se stavlja na potrebu za očuvanje metode zajednice i e, zahtjev upućen komisiji da pokrene ex post procjenu e, aktivnosti trojke. Htio bih dodati da će dovršavanje ekonomske i monetarne unije kao i bankovne unije te eh, koraci u tom smjeru biti važan iskorak u kontekstu europskog semestra. Ne mislim da ima bilo kakvih eh, proturječja kao što smo čuli od od kolege ceping Dakle, eh, moramo sada još deset minuta e, raditi. Drago mi je da je kolega Streček rekao da će mi pomoći da popunim ovo vrijeme koje moramo popuniti. Evo spozdravljam. pozdravljam. Dobro jutro gospođo predsjedavajuća. Ja imam samo jedno kratko objašnjenje. Ja nikada ne bi povjerovao da jedna češko-engleska knjiga može postati um, temom za raspravu u okviru europskog semestra. No moram priznati da osoba koja je dio života proživjela s druge strane željezne zavjese, da je Iljušin, dakle da nije došlo do bombardiranja Njemačke da Iljušin nikad nije bombardirao Njemačku. Dobro, možemo se sada našaliti vezano uz to, no moram priznati da me uvijek iznenađuje kada Filip Lamberts na taj način reagira E, naime potiče možda na neke ratne aktivnosti i tako je ratoboran i proučava knjige koje se odnose na ratna zbivanja. Da, ja sam e, bila jednom u posjetu svojom izbornoj jedinici i tamo sam otkrila e, tenkove iz Prvog svjetskog rata i jedan tenk je proizveo Renault. E, taj tank je bio prilično mali. Bilo je i njemačkih tenkova koji su bili veći. I moram reći da e, su to uistinu vrlo važni relikti, odnosno predmeti, stari predmeti. Dakle, ako sada već govorimo o, povijesti tenkova iz Prvog svjetskog rata, možda to sad i nije baš najprimjerenije. ja sam isto predložila neke amandmane, pa ću sada polako Dakle, polako ću vas pokušati uvesti u tu temu. Kao i svi ostali, pozdravljam glavni cilj ovih propisa, a to je da se poboljša kvaliteta statističkih podataka vezano uz postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Pozdravljam rad izvjestitelja i posebno uključivanje memoranduma o razumijevanju vezano uz suradnju između ESCB-a i ESS-a. Dijalog i uključivanje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta u rad. Kao i ostali amandmani nastojim osnažiti ulogu parlamenta, posebno u amandmanu 57. Kaže se da e, svako izvješće komisije, dijalog ili posjeti je nešto što čemu treba izvijestiti parlament. Zatim u članku 74. se omogućuje države članici gdje se provodi istraga vezano uz dostavu podataka da joj treba dati mogućnost da sudjeluje u razmjeni mišljenja sa relevantnim odborom Europskog parlamenta. Zatim druga točka u e, amandmanu 45. je da ovaj postupak treba počivati na dobrom sustavu osiguranja kvalitete i uzeti u obzir najbolje prakse. E, trebalo bi pojednostavniti napore kako ne bismo dupliciranji duplicirali e, napore koje se tiču osiguranja jamstva kvalitete. I sada ću e, dati riječ Ani koja je konačno stigla. U 89. amandmanu se govori o tome da stavak četvrti ugovora 127 ugovora treba poštivati i da treba konzultirati Europsku središnju banku kod donošenja delegiranih akata u području nadležnosti te ustanove. Dakle, smatrala sam da je to bitno staviti kao podsjetnik. Drago mi je što mogu reći da je i Eni uspjela doći, pa joj sada dajem riječ. Hvala, hvala Sharon i uistinu se ispričavam zbog kašnjenja, nažalost sam zapela u prometu. Imali smo zanimljivu raspravu o raznim temama dok vas nije bilo. Hvala, ja bih htjela također zahvaliti Filipu na izvješću i općenito na vrlo konstruktivnoj suradnji tijekom čitavog postupka pregovora o izvješću za 2014. godinu moram reći prije svega da je ovo izvješće vrlo odmjereno, da je izbalansirano, da se tu odražava stajalište Europskog parlamenta u jednom ključnom trenutku nekoliko mjeseci prije izbora za Europski parlament. Što se tiče kluba zastupnika socijalista i demokrata, za nas su bila jednako bitna dva pitanja i smatram da smo ih uspjeli uključiti na dobar način. Prvo se tiče miksa ekonomskih politika, a e, drugo pitanje se odnosi na demokratsku demokratski legitimitet i upravljanje. Što se tiče e, mjera ekonomske politike, smatram da smo postigli da Parlament jasno kaže da fiskalna konsolidacija koja potiče rast mora biti uključena u preporuke komisije za pojedine zemlje, uključujući one u kojima se provodi program prilagodbe, da se jasno stavi naglasak na smjernice za konvergenciju na temelju rezolucije Europskog parlamenta za rješavanje makroekonomskih neravnoteža, kako je navedeno e, i to E, ne samo zemljama koje imaju deficit, nego i onima koje imaju suficit. Zatim usklađivanje sa prioritetima iz strategije Europa 2020. Također smatramo da konkurentnost e, treba uzeti kao cilj za promicanje strukturnih reformi, ne samo za rezanje troškova i za promicanje, e, dakle da ona treba ići u prilog promicanju investicija. Zatim trebaju nam snažnije mjere u svrhu suzbijanja poreznih prijevara utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Mi smo usvojili rezoluciju prije nekoliko mjeseci i smatramo da je bitno da se i to nađe u izvješću. I to smo postigli. Zatim se spominju i konkretne reforme koje se tiču inovacija obrazovanja zajedničkog tržišta rada te potrebe da se pomogne u snažnijem financiranju malog i srednjeg poduzetništva. Vezano uz ekonomsko upravljanje, smatram da smo uspjeli da se jasno e, spominje demokratska odgovornost u ekonomskom upravljanju, da se postigne veći legitimitet u donošenju odluka i da se snažnije uključi Europski parlament u čitav proces. Također smo jasno spomenuli potrebu da se zamijeni Um, napori država članica u uh, procesu prilagodbe pravnim okvirom na razini Europske unije na taj način se može osnažiti demokratski legitimitet. Dakle, smatram da izvješće izbalansirano. Zahvaljujem Filipu de Bakeru na vrlo konstruktivnoj suradnji i svim ostalim izvjestiteljima u Sijeni. Hvala. Sharon? Hvala. Vidim da Thomas Mann želi uzeti riječ. Hvala lijepa. Ja, bih tako, ja sam također htio sudjelovati u velikim zahvalama Filiku de Babkeru, a to ima veze s jednim amandmanom zelenih. E, šteta što je Filip u Grčkoj, a ne ovdje, on je postavi, uložio amandman 13, e, a on ima veze sa rasizmom, populizmom e, koje svi skupa moramo suzbijati, ali on vjeruje da pritom imamo premalo orijentira. Ja ne dijelim njegovo mišljenje. Dakle, radi se o razlikama između klubova zastupnika. Ja sam uvjeren da, bi, da će to biti dobar signal ako ustanovimo prioritete za mala i srednja poduzeća ili ako kažemo da želimo da zemlje članice uza sve različitosti u strukturama postignu e, istinske reforme bez obzira koliko one bile teške onda je doista važno da kažemo da nam, su nam potrebne institucije koje funkcioniraju europska središnja banka europska institucijska banka sve su to e, amandmani koji su uloženi mislim da je to e, pravi pristup i pravi orijentiri. Možda bi bilo dobro kad bismo rekli da imamo dosta e, zajedničkog, iako postoje i razlike između naših pozicija. Ako to istaknemo u predizbornoj kampanji, dakle da možemo postići e, zajedničke e, aspekte u našim stajalištima, onda mislim da će to biti dobro. Želim svima nama mnogo uspjeha pritom. Sven, e, rekao si da ponovo želiš nešto riječi, a vremena imamo, pa izvoli. Biću vrlo kratak na njemačkom, dragi Tomas. E, ja dijelim tvoje dobre želje, ali e, amandman 13 se ne odnosi na naš zajednički rad nego na e, godišnji pregled rasta komisije e, sve to što si ti naveo nalazi se u dobrim amandmanima naših kolega i slažem se s tobom u tome ali to nema veze sa amandmanom 13 e, mislim da trebamo ostati kod teksta amandmana, a dobre želje možemo izražavati kad za to bude mjesto i vrijeme. U redu. Izbori se očito približavaju. E, sad ponovo riječ dajem e, izvjestitelju. Filip, izvoli. Ja želim ponovo izraziti zahvalnost izvjestiteljima u Sjeni. Ovo je bio vrlo težak dosje i naše diskusije sigurno nisu bile lake. E, ako, ako ste pogledali amandmane vidite da su pozicije bile dosta udaljene ali e, na kraju smo uspjeli naći kompromise i e, dovršiti snažno izvješće. Mislim da i što se tiče fiskalne konsolidacije, osobito naglaska na strukturne reforme, vrlo mi je drago da smo tu uspjeli naći e, formulacije, osobito kad je riječ o oblicima vlasništva, mislim da je to vrlo važna rasprava, osobito za naše građane E, također e, reforma zdravstvenog sustava i tako dalje sve to mora biti primijenjeno kako bismo postigli e, željeni rast dakle još jednom zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni nadam se da će ovo na kraju biti vrlo pozitivno izvješće hvala lijepa ovdje piše da glasamo 30. siječnja mislim da je to danas a to bi trebalo biti na plenarnoj u veljači hvala svima a sada prelazimo na, malo smo e, unaprijed u odnosu na vremenski e, raspored, međutim prelazimo na e, izmjenu direktive 2006 e, kroz 112 EZ o zajedničkom sustavu porazu na dodanu vrijednost s obzirom na normiranu prijavu PDV-a. Riječ ima Ivo Strejček. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ja ću nastaviti e, bez spominjanja ratnih e, zrakoplova i bombardera i takvih stvari. E, govorit ću o pozitivnim stvarima. Ovo je izvješće koje sam pripremio u suradnji sa drugim izvjestiteljima o sjeni, a iznad svega i to mora biti rečeno u prvoj rečenici. E, ja doista cijenim tu našu suradnju koja je doista bila vrlo plodonosna po mom mišljenju. Imamo vrlo dobar rezultat pred nama e, na našim, na našim stolovima. U duhu suradnje o kojoj govorim e, Dakle, mi smo se svi složili oko jednom kompromisnom amandmanu i 12 usmenih amandmana i ja doista zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni. Ja vjerujem da imamo dovoljno vremena pa mogu malo dulje govoriti i htio bih prije glasanja e, naglasiti neke važne točke u ovom izvješću a ima ih barem dvije prva stvar je se temelji na nečemu što je predložila Europska komisija e, rekavši da ako se taj prijedlog prihvati i primjeni da će to dovesti do e, 50 milijardi eura ušteda e, a to su troškovi e, kako birokratski troškovi tako i troškovi za um, europska poduzeća to je vrlo važna stvar druga stvar koja je po mojem mišljenju potpuno u skladu e, sa svima koji sad sjede ovdje a to je prijedlog koji bi mogao pomoći da se olakša prekogranično poslovanje i može pomoći da se poveća e, ekonomska gospodarska suradnja. Svi oni koji su jednom imali posla sa PDV-om u prekograničnom poslovanju znaju da svako postavljenje je dobro došlo. Dakle, još jednom hvala vam lijepa na suradnji. Hvala. U redu. Sada u ime Pučana. kolegica Saja. Ja bih htjela zahvaliti našem izvjestitelju, on je zaista obavio jako dobar posao na ovom dosjeu. Doista cilj je smanjenje opterećenja za poslovne subjekte i e, olakšavanje poslovanja e, uvođenjem informacijskih standarda za prijavu PDV-a. Ja se potpuno slažem sa e, popisom za, amandmana za glasanje, osim sa jednim amandmanom, a to je usmeni amandman broj 10, koji je podijeljen e, gdje su stavljeni minusi uz izvjesne riječi. Ja samo želim razjasniti da moj cilj nije bio E, fiksirati stopu PDV-a, možda je neko stekao taj dojam, nego sam samo htjela da informacije koje se e, moraju dati budu e, što više iste za sve zemlje kako bi se postigli ciljevi ovog izvješća. Možda to nije dovoljno jasno svima bilo, pa sam to htjela razjasniti. Zahvaljujem svima na dobroj suradnji. Imaćemo ćemo još posla i u budućnosti kako bismo e, informacije i zahtjeve kod e, porezne prijave e, bili optimalni. Hvala lijepa. Ne vidim ovdje izvjestitelja u sjeni iz e, kluba zastupnika SID. Je li netko ovdje? Ani, želiš li ti nešto reći i o ovom izvješću? Ne. Nitko iz Aldea? Ne, nema nikoga. Sven? On je nestao. Zamijenio je Filipa, a sad je on nestao. U redu. Ne moramo ponovo pričati o bombarderima i tenkovima. Ivo, da li ti želiš riječ? Evo, samo želim uvjeriti gospođu Esaja da e, je bila potpuno u pravu. E, moja uobičajena briga je e, izbjegavanje harmonizacije stopa PDV-a i zato je zahvaljujem na ovom objašnjenju koje potpuno poštujem. Po mom mišljenju Evo, mislim da je ovo bio primjer kako treba razjasniti e, nesporazume, odnosno e, jedni drugima razjasniti naše pozicije. I evo sad možemo svi popiti kavicu. Mislim da je to upravo točno jer e, glasanje je zakazano za 10.50, a sad je tek 10.40, tako da ćemo sada imati pauzu od 10 minuta. Možda ćete to vrijeme iskoristiti za pregovore o nekim amandmanima, eto i to je moguće. Dakle, nastavit ćemo sa glasanjem u 9.50.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

Hvala

Ja, ja. Ja, if you could take your seats. Evo, molim vas da uzmite svoje mjesta, pa ćemo početi sa glasanjem. Hvala lijepa. Imali smo jedan hitan slučaj, o tome ću za koju minutu još nešto reći. Neprije imam obavijesti e, predsjednice. E, početak trijaloga o e, koji je trebao biti jučer 29. siječnja Dakle, trijalog e, koji je trebao jučer početi o objedinjivanju informacija, ne znam zapravo točno kako će se to na kraju znati. Tu se trebalo govoriti o ESP i drugim stvarima, ali uglavnom on će se e, održati 18. veljače. Još jedno priopćenje. Postoji jedan nacrt ispravka za direktivu MIFID koja je bila prosljeđena 29. siječnja članovima odbora EKOM i to je pripremila uprava za zakonodavne E, propise, to je o mifid i 1 i u skladu sa e, pravilnikom člankom 216 e, statuta, taj će se ispravak podastrati parlamentu i o tome će se govoriti na prvoj plenarnoj sjednici u veljači i bit će dakle usvojen i ako odgovarajući broj e, zastupnika to zatraži on će biti stavljen na glasanje. Zapravo treba samo napraviti jednu izmjenu da, reference za, e, u e, članku 10. stavak B4. Dakle, ništa bitno. Trijalog trialog o e, SRM-u se također o držao jučer. Govorili smo o mm, e, odluci Suda Europske unije, govorilo se dakle o imenovanju članova upravnog odbora, njihovu polaganju računa, zahtjevima za prioritetom kao i e, mandatom za e, te e, stručni dio posla. To je sve odrađeno. Glasanje na sljedećoj e, sjednici u Strasburu. Puno se napredovalo, međutim još jako, jako puno toga treba napraviti. Nadalje, tražilo se od mene da izmjenim red glasanja. Prema tome, najprije ćemo glasati u članku šestom zajednički sustav PDV-a e, i e, standardni e, obrazac. Molim vas, možemo li sada samo testirati igračke kartice? Jedno, dakle, probno glasanje. Molim još troje ljudi nije pritisno dugme. devet, dakle je vas e, pritisno dugme 41. Dobro. E, izvješće je gospodina Iva Strežeka. To je prvo izvješće o kojem smo, ćemo glasati. Amandman četvrti. Zapravo četvrti i peti zajedno. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9, to je usmeni amandman izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti je u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za protiv suzdržani usvaja se. I sada o cijelom tekstu ovako izmijenjenom elektronskim putem. Jesu i svi glasali i još jedna osoba mora glasati. Zatvoram glasanje. 39 glasova za, nitko protiv i jedan suzdržani glas. Sada glasamo o zakonodavnoj rezoluciji. Tko je? E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ista većina 39, 0 i 1 suzdržani. Hvala lijepa. the vote on this. Okay. And these are the two. Okay. Right, I've got a... S Please, I need you to listen. Um, we've got a, a, a slight... Molim vas samo ako mi možete e, ovdje poslušati, zato što postoji sukob u nadležnosti među odborima po ovom pitanju. Zapravo, ovaj odbor i odbor e, za zaposlenje je uveliko se borio za ovo i na kraju smo se dogovorili da će se napisati dva izvješća. Uvijek imamo problema ako se jedni pletemo u ono što rade druge. Ali e, predsjednica odbora za nas je obavijestila prije dva dana da postoje dva problema. Prvo s amandmanom 19a e, je u nadležnosti odbora EMPL Vjerujem da tako je, mogla bih eh, to eh, maknuti, ali vjerujem da su socijalisti spremni povući. Eh, ne, to je stavak 19. a to je amandman 118. Vi možete ljubazno to povući ili ću ja ga proglasiti neprihvatljivim. A dok razmišljate o tome imamo problem i s kompromisnim amandmanom S koji je također u nadležnosti odbora za pitanje zapošljenja. Znam da će one neke stvari raditi iz naše nadležnosti, međutim ja predlažem da kompromisnom amandmanu S promijenimo e, formulaciju To sam ukratko sročila, samo moram pronaći gdje sam to zapisala. Oh, They just read them out. Chair. Oprostite, moj, moram pronaći ono što sam malo prije zapisala i to je nestalo među mojim papirima. E, za vrijeme e, dok sam čitala priopćenja predsjednice. Evo. Okay. Um, Annie, yes. Sharon, eh, Sharon, eh, prije pet minuta smo tek saznali za eh, zahtjev odbora Ekon onom amandmanu i nemamo vremena time se baviti na suvisao način. Ja predlažem da glasamo o amandmanu 118 i onda razmislimo trebamo li ga povući prije glasanja na plenarnoj sjednici. A što se tiče izmjena koje predlažete za kompromisni amandman S, da tu dodamo referencu e, makroekonomski utjecaj na tržište rada. To se može e, prihvatiti ja mislimo sto 18. da možemo glasati i onda razmotriti možemo li to kasnije povući prije glasanja na samoj plenarnoj sjednici. Pa ne bih htjela postupiti na taj način, ja ću ga jednostavno proglasiti neprihvatljivima što taj 118. A što se tiče kompromisnog amandmana E, ili ćemo i njega e, proglasiti neprihvatljivim ili ćemo poziv da države članice trebaju <clears throat> e, e, poboljšati tržišta rada. Ja bih jednostavno stavila umje, tamo gdje sam stavila e, primamo na znanju da stavimo da naglašavamo sve što je vezano za makroekonomske <clears throat> neuravnoteženosti. Filip, Govorili smo ovdje o kompromisima. Mislim da ovdje moramo naglasiti da je naglasak na strukturnim reformama. E, ne znam da li se izvjestelji u sjeni mogu složiti ovo ovoga, međutim čini mi se da su stvari malo čudne. Tjednima već razgovaramo o tome. Obavišten sam da je odbor EMPL već prije dva ili tri dana zbog pitanja nadležnosti izbacio te amandmane, a ja sam izvjestitelj u sjeni i nisam o tome uopće bio i obavješten. Moramo pažnju promotiti što oni rade na odboru za zapošljavanje. Ja sam pokušao s gospodinom Gutjeresom zaista surađivati kako bi ova izvješća bila vrlo uravnotežena i koherentna tu je zaista bio težak posao zbog pitanja nadležnosti između odbora. Zato vas molim da kao predsjedateljica da se da mi stvarno pomno proučimo ova izvješća i da mi budemo glavni odbor po pitanjima Europskog simpestra. Mislim da je odbor za zapošljavanje vrlo e, bitan u tome, ali mislim prije nego što oni počnu s ovakvim igrama e, da e, oko nadležnosti, jer mislim ovdje dajemo je samo jednu vrlo opću primjedbu o tržištu rada, mislim da to svatko može prihvatiti. Da, u potpunosti se slažem s vama i upravo iz tog razloga želim da ovaj odbor tu vodi vrlo važnu ulogu jer to ćemo reći na sastanku odbora predsjednika odbora jer mi smo ovdje bili vrlo fer. Ja znam da nije e, uvijek lako pratiti što se događa u drugim odborima. Žao mi je, Ani, ali ja <clears throat> mislim da za buduće pregovore sam u boljoj poziciji ako, sam, e, ako izbacim amandman 118. i e, mogu pozvati onda Pervanš da ona postupi na isti način ako smo mi, e, ako su oni postupili na isti način. Dakle, izbacujem 118. a kompromisni S se odlučuje na, stavlja veći naglasak na makroekonomske elemente ako izmijenimo redoslijed riječi, onda ćemo se time baviti na plenarnoj sjednici. A ako ne dođe do reciprociteta od odbora za zapošljavanje, <clears throat> onda ja mogu <clears throat> malo e, više e, i e, čvršće djelovati, jer ovo su sada samo pojedinosti. <clears throat> i oni vjerojatno su više na našem terenu nego li mi na njihovom. Dobro, <clears throat> prelazimo sada na samo glasanje. A, sad sam zagubila olovku. Dobro, tu je. Prvo, amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim vas, da, htjela bih to provjeriti jer e, ova dvorana nije laka da, to, e, da sve vas vidim. I još <clears throat> jedan glas protiv, ja naime nemam svoju e, karticu. Dakle, odbija se kompromisni amandman A. Tko je za? <clears throat> protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman B tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni C tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni D tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman E tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. F za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni G za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni H za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 52. Tko je za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni I za protiv suzdržani odbija se. J za protiv suzdržani usvaja se. K za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 69. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni L. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni M. Za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni N u dva dijela. Prvi dio tko je za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83. Tko je za, protiv, suzdržani, ne, ne, ne osjećam se dobro u ovom u ovoj dvorani moram provjeriti za e, dakle Glasanje zatvoreno. Odbija se. Kompromisni amandman O. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 88. Tko je za? Protiv? 88. A 87. je pokriven kompromisnim amandmanom? Dobro, idemo iz početka onda. Amandman 88. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kve za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 100. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 101. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman R za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 109. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst 17. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 111. Za, protiv, suzdržani, protiv, ne, zbunjeni smo tu, 111. ćemo provjeriti. Provjera 111. amandmana. Još jedan glas protiv. E, otpada. Dakle, izvorni tekst, paragraf 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman S. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 118. smo izbacili. Mislim da ga je onako bi bio otpao. Kompromisni amandman T. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na 122. Tko je za, protiv, suzdržani. Ne znam što radi ECR, mogu li to provjeriti? U svakom slučaju ću provjeriti. Provjeravamo 122. amandman, još jedan glas protiv plus i ovaj se amandman odbija. Prelazimo na 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani, molim vas, provjeravam izvorni tekst. Još jedan glas za. Glasanje je zatvoreno. 21 naprema 19, prema tome to se usvaja. Kompromisni amandman U. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman V. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni duplo V. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 140. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141. Najprije s usmenim amandmanom zelenih. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se s usmenim amandmanom. Prelazimo sada na kompromisni amandman X. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman Y. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Z. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. A. A tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A, B, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na mišljenja. Stavak treći proračuna za protiv suzdržani usvaja se odbor za proračun šesti za protiv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 ne, e, vjerojatno je usvojen, fale mi para ruku. Prelazimo sada na uvodne odredbe. Amandman prvi, za protiv suzdržani usvaja se drugi, za protiv suzdržani usvaja se treći, za protiv suzdržani usvaja se četvrti, za protiv suzdržani usvaja se a C, e, za protiv suzdržani usvaja se. Amandman deveti, za protiv suzdržani odbija se izvorni tekst za protiv suzdržani usvaja se 10 za protiv molim da provjerim 10 i još jedan dodatni e, protiv sad nas je ovdje 40 ono. dakle ne oprostite u svakom slučaju e, odbija se odbija se 11 za protiv, suzdržani, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. AD za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektronsko glasanje o cijelom izmjenom tekstu i ja dodajem svoj glas za. 36 glasova za, 5 protiv, nema suzdržanih. E, jako dobro, čestitam Filipu i ispričavam se svima zbog pitanja nadležnosti. E, molit ću vas također da mi pomognete da proučim to izvješće. Hvala. Prelazimo sada na nešto o čemu smo već glasali. Preći ćemo na sedmu točku dnevnog reda a to je povećanje koherentnosti zakonodavstva za financijskih propisa, dakle, Europske unije. To je izvješće odbora, amandman prvi s usmenim amandmanom. Paragrafi 1 do 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 s usmenim amandmanom. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. E, paragrafi 5 do 8, tko je za, protiv, suzdržan, Amandman 2 s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To se usvaja. Paragraf 10. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 3 s usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 12 do 13 originalni tekst. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 4 s usmenim amandmanom. Dakle, najprije prvi, a drugi je onda dodatak. Oni nisu međusobno u kontradikciji. Dakle, prvi usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. A onda drugi, dodatni. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. A sada prelazimo na amandman pet, Tko je za? protiv, suzdržan, to je usvojeno. A onda prelazimo na paragrafe 16 i 17 sa uzmenim amandmanom tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada ćemo elektronički glasati o tekstu u cijelini. Još jedna osoba nije glasala. U redu zatvaram glasanje. 37 za, nitko nije bio protiv, jedan suzdržan. Hvala lijepa. To je dakle e, samo izvješće našeg odbora ne ide na plenarnu, samo za informaciju svima. A sada prelazimo na točku dnevnog reda 8. redu, imamo još jednu točku dnevnog reda, e, još jednu raspravu. Ako odlazite sa sastanka, molim vas da izađete tiho iz dvorane. U redu. Dakle, točka dnevnog reda 8. E, rasprava o amandmanima, o statistikama za postupak u vezi sa makroekonomskom neravnotežom. Izvjestitelj je derkian Epping. Hvala gospođo predsjednice. Kao što je već rečeno, ovo je za vrijeme prve razmjene mišljenja e, podržali smo e, u osnovi prijedlog komisije bitno je da pojačamo ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji a to e, se može popravljanjem statističkih podataka e, bilo mi je jako drago što su se izvjestitelji u sjeni složili sa mnom da se ova uredba e, treba uskladiti sa postojećim zakonodavstvom E, zapravo ona tu samo nedostajući komad, komadić pazla slagalice dakle moramo se tu pridržavati što je više moguće postojećeg e, zakonodavnog okvira u vezi sa e, postupkom u slučaju makroekonomske neravnoteže E, kompromisi koji su postignuti može se ukratko sažeti na sljedeći način kao prvo razjasnili smo e, e, prenošenje podataka relevantnih za MIP, postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža dakle kao drugo datum objavljivanja za E, indikatore kako bi e, javnost saznala o njima, dakle tu se radi o transparentnosti. Kao drugo što se tiče e, pitanja takozvanih misija i učinkovitosti predloženih rješenja, složili smo se da ćemo misije preimenovati u misije u svrhu dijaloga, odnosno posjeti u svrhu dijaloga E, kako bi se razjasnilo da su to e, redovite, redovita mm, e, sredstva za kontrolu kvalitete statističkih podataka. Sankcije se mogu uvesti samo ako se ustanovi da su statistički podaci nekorektni. Dakle, mora postojati, e, to mora biti potpuno jasno. E, nadalje, e, nadomjestili smo provedbene akte delegiranim aktima, to je predložio kolega Ngok, a također je to podržao odbor za regionalni razvoj u svom mišljenju. I kao četvrto što se tiče sankcija, a to je bitno, bitno pitanje ove uredbe, što se tiče sankcija za manipulacije statističkim podacima, tu smo dogovorili e, dvo, e, postupak od dva dijela. Dakle, e, najprije ako se ustanove manipulacije, onda slijede sankcije. Ja predlažem, to jest već sam predložio da se uključi, e, uključi uvodna odredba kojom se traži od komisije da se e, doda još jedan pravni ospov i ja se, osnov ja se nadam da će komisija odgovoriti na ovaj zahtjev. Na primjer u članku 121 e, paragrafa 6, paragraf 6 ugovora ja sam iz kompromisa e, izbacio e, da se to ograničava samo na e, zemlje u eurozoni što sam bio prvotno predložio rezultat na kraju je taj da zakonodavni okvir za podatke statističke podatke relevantne za EMI te su malo manje sada usklađen, malo manje usklađeno sa postojećim e, zakonodavstvom. Također smo se složili o e, većem usklađivanju ovog, e, ove uredbe sa postojećim zakonodavstvom. Ne moramo ponovo otkrivati toplu vodu i možemo upotrijebiti formulacije iz izvješća Kvok o Europskoj evropskoj statistici. Također smo se složili da Europski parlament treba biti uključen, više uključen u ovaj postupak i da odbori e, moraju imati mogućnost e, pozvati predstavnike e, iz zemalja članica da sudjeluju u raspravama. Tako, još jednom želim zahvaliti kolegama na konstruktivnoj suradnji o ovom dosjeu i nadam se da ćemo tu postići široki konsenzus. Hvala lijepa. U ime Pučana Herbert Dorfman. Hvala gospođo predsjednice. Da, e, bit ću vrlo kratak. Najprije želim kolegi Epinku zahvaliti na konstruktivnoj suradnji na ovom dosjeu. Doista je bilo e, tako da smo već e, kod e, ulaganja amandmana zapravo imali vrlo slične amandmane, odnosno slična stajališta. na tako da smo uspjeli naći kompromise relativno lako. Ne želim sada ponavljati sve ovo što je rekao izvjestitelj. E, meni, I za mene je bilo važno da se što više približimo e, i uskladimo sa postojećim postupkom u vezi sa makroekonomskom neravnotežom. E, dakle, taj postupak je već e, usvojen, ovaj parlament ga je usvojio i zato smo sad predložili taj e, postupak u dva koraka kad je riječ o sankcijama. Mislim da se to poklapa s onom što smo već usvojili u paketu šest mjera. I ja sam bio za to da sankcije da se e, uvedu sankcije za e, i za one države koje nemaju euro kao valutu. E, mislim da možemo podržati dakle kompromise koje E, je izvjestitelj formulirao. U redu, u ime SID, e, kluba zastupnika SID, Ani, izvoli imaš Hvala Ani, zahvaljujem Derku. E, u ime Iana koji se ispričava što danas nije mogao biti ovdje. Kao što znate, on predvodi delegaciju u Ateni koja tamo ima važan sastanak na temu aktivnosti trojke. Dakle, um, ovo uh, kompromisi koje je predložio uh, izvjestitelj su izvrstan temelj za suradnju, uh, za daljnji rad. On ističe da se o jednom pitanju osobito podrobno diskutiralo, koje, dakle o pitanju misija, i on, Liam se slaže sa izvjestiteljem u toj točki, međutim postoji jedno pitanje koje je još uvijek otvoreno, a to je pitanje sankcija, kao što je već spomenuto, u slučaju manipulacije statističkih podataka. E, što se tiče sankcija, Lijem želi podsjetiti da je to pitanje već sadržano u okvirnoj e, uredbi za koju je on izvjestitelj e, dakle gotovo jednoglasno je usvojeno prošlog ožujka da bi sankcije vrijedile e, za sve zemlje članice ne samo za eurozonu to je usvojilo i vijeće i dogovoreno je da će se s tom, to pitanje rješavati e, u okviru sektorskog zakonodavstva. Zato je od e, iznimne vrijednosti da, se, da to bude uključeno u završno izvješće. Lijemu je važno da se to pitanje može e, razriješiti kad se postigne politički sporazum i u tom smislu podržava izvjestitelja. Kad se radi dakle o sankcijama, EPP e je predložio postupak od dva koraka, od dva dijela, dvodjelni postupak u skladu sa e, paketom šest mjera i Liam to podržava. Također on predlaža E, da se e, nadležnost ne delegira komisiji e, i smatra da parlament ne bi trebao odstupiti svoju nadležnost komisiji zato traži od e, članova odbora Ekon da razmisle e, o njegovim amandmanima 65, 70 i 77 do 81. Hvala lijepa. U ime zelenih sve izvoli imaš riječ. E, moram se ispričati u ime Filipa koji je trenutno u Ateni na misiji u vezi sa trojkom. Eh, on želi zahvaliti izvjestitelju na eh, konstruktivnoj suradnji. Ponekad članovi ECR-a znaju kako izgleda europska suradnja. Mi možemo podržati gotovo sve predložene kompromise, ali imamo jednu samo eh, važnu E, rezervu. Smatramo da je potrebna pravna jasnoća u vezi sa pitanjem u članku 9, osobito što se tiče nedosljednosti e, e, u vezi sa proporcionalnošću. Kao pravni osnov za ovu uredbu članak 138 ugovora o funkcioniranju Europske unije, sud Europske unije imao bi nadležnost za odrediti sankcije za zemlje članice koje krše e, ovu uredbu u vezi sa statističkim podacima, u vezi sa indikatorima koji su relevantni za postupak u vezi s makroekonomskom neravnotežom. To nije u skladu sa e, odredbama paketa šest mjera e, u vezi sa postupkom e, u slučaju makroekonomske neravnoteže. Tu se radi o člancima 258 259 ugovora o funkcioniranju Europske unije. E, to je također u kontrastu sa već kontroverznom pravnom osnovom za sankcije e, dakle da bi se samo za zemlje koje su već u postupku e, u vezi s makroekonomskom neravnotežom u skladu prema članku 136 e, i 121.6. Dakle, u oba slučaja e, što se tiče donošenja daljnjih mjera kako bi se postigla e, proračunska disciplina u, skladu sa člankom 136. Dakle, kao što smo već spomenuli, tu se radi o kontroverzi. Kao e, kako mi e, shvaćamo da sud, Europski sud može nam odrediti sankcije za zemlje članice, mi nismo uvjereni da vijeće e, prema e, prijedlogu komisije E, može donositi takve sankcije i da bi za takvo rješenje da postoji pravni osnov, dovoljni pravni osnov. I zato mislimo da treba zatražiti mišljenje pravne službe prije nego što e, pređemo na glasanje o ovom dosjeu. Također e, neki članovi su imaju dakle snažne rezerve po ovom pitanju, zadršku E, iz istih tih razloga koje smo već navedeni. Mi se zalažemo za proporcionalni režim, e, dakle za e, postepeni postupak u vezi sa sankcijama. Mi bismo pozdravili rješenje od dva koraka u vezi sa koje je objašnjeno u kompromisu 9 i amandmanima gospodina Dolfmana. Međutim, u tom slučaju bismo predložili da se još više specificira e, prijelazni proces između ta dva koraka i to na način da se prema e, u skladu sa paketom šest mjera e, za slučaj nepridržavanja takvog postupka e, sankcije predvide samo e, za slučaj krajnje e, nužde. Želim puno uspjeha i ugodne pregovore. Što se tiče mišljenja pravne službe, E, nemamo baš dovoljno vremena, ali možemo dobiti mišljenje pravne službe odbora Ekon na vrijeme prije glasanja, ali to nije baš u pravom smislu te riječi mišljenje pravne službe parlamenta. Mislim da za to međutim nemamo dovoljno vremena. Ja sam spremna zatražiti to ako se slažete, u redu slažete se s time. Ima li još netko ko se javlja za riječ? Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. E, kad se složimo o kompromisnim amandmanima, onda ćemo e, u skladu s tim prilagoditi uvodne odredbe. U uvodnim odredbama ja se, sam se osvrnuo na također na pravni osnov za ovu uredbu. Slažem se s tim da je pravni osnov možda preuzak kad je riječ o sankcijama. Dakle, slažem se sa Svenom i također bih htio e, zatražiti e, mišljenje pravne službe mislim da je dovoljno zatražiti pravno, mišljenje pravne službe našeg odbora također mislim da trebamo zatražiti mišljenje komisije e, a, dakle treba zapitati komisiju nije li ovo preuski pravni osnov međutim nisam dobio jasan odgovor od komisije do sada. Ja se nadam da će predstavnik komisije e, reći nešto o tome jer vrlo je važno znati koji je pravni osnov prije nego uđemo u pregovore sa vijećem e, jer to pitanje će sigurno e, biti pokrenuto. Također što se tiče primjedbi gospodina Nuangoka, htio bih reći e, u vezi sa sankcijama da e, se radi o 1,05% e, proračuna, to je međutim plafon, dakle ne radi se o automatski o 0,05% BDP-a, nego te sankcije mogu biti i mnogo niže, već prema od slučaja do slučaja. Također što se tiče pitanja pravnog osnova koje je i ona također e, e, e, pokrenula, ja se slažem da to treba razjasniti. Dakle, nadam se da će pravna služba to moći razjasniti. Mislim da je rješenje sa dva koraka e, dobro rješenje i mislim da e, trebamo nastaviti s radom na ovom dosjeu kako bismo imali jasno stajalište e, prije kraja saziva, ovog saziva parlamenta. Mislim da sam pokrio sada sve i također mi je drago da je riječ misija zamijenjena riječju dijalog. E, tako da to bi bilo, ja mislim, sve što sam htio reći, s tim da bih molio da predstavnika misije nešto kaže o pitanju pravnog osnova. Imamo ovdje e, predstavnika komisije, možda bi on htio nešto reći, a također bi nam bilo drago e, kada bismo primili dodatne informacije napismeno. E, gospodine Palaska, imate riječ. Okay, sometimes they don't work, so you have... Da, ponekad mikrofoni ne rade. Hvala gospođo predsjedavajuća. Komisija želi naglasiti da kada smo iznijeli ovaj prijedlog u lipnju, izvršena je provjera pravne osnove 338 i provjereno je li to dovoljno za sankcije. Mišljenje komisije i dalje je da je e, ova pravna osnova dostatna kada je riječ o ovom pravnom aktu. Imam pitanje, je li e, pravna služba komisije iznijela svoje mišljenje? Možete li nam prenijeti njihovo mišljenje? Nemamo ništa u pisanom obliku, međutim, kod donošenja zakonodavnog akta mi smo se konzultirali s pravnom službom, budući da je riječ o ključnom pitanju. Prema tome, izvršena je provjera e, kod predlaganja zakonskog prijedloga. Ako vaša pravna služba ima jasno mišljenje o tome, e, ja znam da pravnici vole stvari staviti na papir, možda bi nam i nama bilo korisno kada bismo mogli imati uvid u to. Mi bismo onda to mogli provjeriti kod naše pravne službe jer imamo neke sumnje i neke dvojbe vezano za ovo što ste nam sada usmeno prenijeli. Ako mi dopustite e, samo da kažem nekoliko riječi. Da, komisija kaže da se sve provjerava, međutim kada zakonodavno tijelo postavi pitanje, onda ima smisla iznijeti argumente i dati objašnjenja e, vezano uz naša pitanja. Evo, mi smo pregledali tekst i očito da nije dovoljno e, to što ste nam vi sada rekli, mi ćemo proslijediti upit i našoj pravnoj službi i e, lijepo vas molimo da nam u tom slučaju, dakle, vi se onda možete očitovati na naše argumente, pa ćemo mi to uzeti u obzir. Evo, ja sam upravo dobio pravno mišljenje službe vijeća koja kaže da je članak 9. prijedloga koji omogućuje vijeću da djeluje na inicijativu komisije nešto što se ne može temeljiti na članku 338. ugovora o funkcioniranju Europske i također imaju neke dvojbe kada je riječ o članku 7. Ako nam možete dostaviti očitovanje komisije. Lijepo vas molim da iznesete i komentar na mišljenje pravne službe vijeća. Da, i molim vas da imate na umu da glasujemo 12. veljače, tako da je ovo relativno hitno. E, Dirk, slažete li se s time? Imate li još nešto što želite dodati? Ako to nije slučaj, onda mislim da sada možemo zaključiti da očekujemo odgovor, e, očekujemo pravno mišljenje. Nadamo se da ćemo glasovati 12. veljače i da će to biti na dnevnom redu plenarne sjednice u Ožujku. E, naravno vidjet ćemo kako će biti pravno mišljenje. E, kao što sam rekla, stvar je hitna. Zamolit ću da pravna služba parlamenta također hitno reagira i molim da se dostavi primjerak mišljenja pravne službe vijeća. Mislim da je dobro kada imamo uvid u razna mišljenja. Sljedeći sastanak ćemo imati 12. veljače u 9 sati i onda u četvrtak 13. veljače također u 9 sati. Dakle, očito da radimo svijedom i četvrtkom. Da, sljedeći tjedan smo u Strasburu, kakvo iznenađenje. Sljedeći sastanak je onda sljedeći tjedan u ponedjeljak. Hvala svima.